Dobro, nije još. S opužnjenjem, može napojiti Dakle, kao što sam već rekao, malo kasnimo danas. I eto, nakon akademske četvrti možemo početi, ali možda evo akademska četvrt zbog toga što imamo akademsku temu danas, odnosno seminar i raspravu i siguran sam da će ovo što ćemo danas raditi biti doista korisno jer su to stvari koje treba raspraviti. E, Odjel za politike B e, je to organizirao, a radi se o radionici o reformi zajedničke poljoprivredne politike prema redovnom zakonodavnom postupku. To je sastanak in kamera, zatvorene prirode, dakle. I parlament je e, napravio istraživanje o reformi e, zajedničke poljoprivredne politike i ovaj odio vjeruje da bi ova e, radionica omogućila svima prisutnima da se uključe u iskrenu i otvorenu raspravu. Pa su svi pozvani e, na sudjelovanje u raspravi i to ne samo zastupnici e, i članovi, pa svi imaju, eto, svi su pozvani da nešto kažu. Dakle, e, pod Centar Centra za europske e, studije u području politika e, koji je odradio ovaj posao za odbor za poljoprivredu. I sada po prvi puta u povijesti zajedničke poljoprivredne politike utvrdio da je prema e, naravno prema Lisabonskom ugovoru sada parlament ima jednaku ulogu kao i vijeće. I sada ovo istraživanje koje se provodilo E, išlo u smjeru istraživanja e, većih ovlasti parlamenta i kako je to utjecalo na reformu zajedničke poljoprivredne politike, i na koje je to aspekte e, posebice utjecalo. Možda mogu u ovom trenutku kratko prokomentirati, a u nakon jučerašnjeg sastanka. Naime, zastupnici su tijekom reforme se našli pod velikim pritiskom na neki način smo imali osjećaj e, da imamo obvezu odobriti neke prijedloge koje je podastrila komisija. Ali sada gledajući unatrag vidimo da smo možda trebali biti odlučni e, ranije u svojim stavovima. Naime, jednostavno smo se zapravo nekako uljuljkali u stare navike i jučerašnja rasprava koju smo vodili sa povjerenikom posebice me navela da e, to malo e, razmotrim i razmislim o tome. Eto, pozdravljam vas sve. uključujući i bivše članove odbora za poljoprivredu, gospodina Đorđa Lajna. Naravno, sjećamo se svi slavnog izvješća Lajan koji je pokrenuo cijelu raspravu i ocrtao izazove A ne znam što se nakon toga dogodilo, gospodine Lajen. Nekako smo e, na to možda gledali preusko umjesto da sagledamo cijelu stvar u široj perspektivi. S nama je gospodin Kapula Šandaš isto danas. Još e, jedan naših izvjestitelja. Uvijek je teško pomiriti različita gledišta. Ali e, gospodin Šantaš odlično je to odradio. Time što je e, uspio iznaći humani oblik reforme zajedničke poljoprivredne politike u svom izvješću. E, od stručnjaka s nama je profesor Johan Svinen iz Centra za europske studije politika CEPSA. Dobar dan, gospodine Svinen. Dobar dan, profesore Svinen. E, profesor Svinen će prvi govoriti. S nama je još i gospodin Atila Kovač iz sveučilišta Kovin iz Budimpešte. Mislim da bismo prvo trebali dati riječ stručnjacima, a zatim se možemo uključiti u raspravu. E, Ču bivši e, predsjedatelj, gospodin De Castro će imati riječ, a zatim niz e, ranih izvjestitelja iz doba reforme, gospodin Lajan, gospodin Šantoš. Gospodin Danca. I gospodin Des. Mislim da je gospodin Des danas u Berlinu. Ne znam je li već otišao, možda, možda jest. Gospodin Lavija e, nije ovdje. On e, ima e, određenog posla u odboru za okoliš pa nije mogao biti s nama, važnog posla. I dakle, nakon ovog poduljeg, a možda i ne sasvim suvislog uvoda, zbog čega se svima ispričavam, ali, evo, obzirom na ovu akademsku prirodu našeg današnjeg sastanka, eto nekako mi se činilo da je prikladno da eto malo e, izložim svoje razmišljanja na početku kao što sam to nekada činio na sveučilištu u Varšavi. Pa evo nakon ovog uvoda i ako nitko nema drugačijih predloga od onog što sam predložio, dajem riječ profesoru Svinanu kako bi otvorio današnji rad. Ako sam zaboravio pozdraviti nekoga, E, mahnite mi, mahnite mi, ali evo ja sam se oslonio i na tajništvo da mi pokaže to. Jesam li to dobro odradio? Uh, thank you Hvala predsjedniče, e, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, poštovani kolege. Predsjedniče, hvala što ste me najavili kao stručnjaka u ovom području. Ali jutros mi se čini kao da nisam na pravom mjestu jer mi se čini da su stručnjaci zapravo u ovoj prostoriji, a ja sam taj koji bi trebao slušati što oni govore umjesto da oni slušaju mene, barem eto po ovoj temi. U svakom slučaju mogu reći da sam napravio, e, da sam puno radio na politici e, poljoprivrede i e, zakonodavnog okvira, ali ovo je prvi puta da su zakonodavci tražili da se napravi studije o samom e, postupku zakonodavstva. Drugo pitanje e, i drugi razlog zašto je ovo bilo tako teško, tražilo se od nas da se istraži jedno e, jedinstveno iskustvo, što znači da pravo nema nikakve usporedne točke, naravno nemamo ništa s čime bismo usporedili sadašnji angažman parlamenta s nečim prijašnjim, još jedna stvar koja je bila izazov je da nije bilo sasvim jasno koje su ovdje norme s kojima bismo trebali usporediti e, djelovanje učinak parlamenta. Dobro da nam je zadatak bio koji je razina izravnih plaćanja ili priroda izravnih plaćanja koja su odlučena ili to dobro ili loše. To bi bilo nešto za što smo više obučeni za procijeniti umjesto ovoga. E, što se pak naravno tiče E, vremena, znam da treba stvari napraviti brzo, ali dobili smo četiri mjeseca, ali naravno istraživanje obično znači razviti teoretski okvir, prikupiti podatke, e, onda definirati zaključke i tako dalje. Zato je, to je proces, to je gotovo kao proizvodnja vina. E, treba malo ostaviti stvari da odstoje. Tako da mi se čini da je ovo bio više postupak proizvodnje svježeg piva, znači brzi postupak za konzumaciju odmah nakon e, što je proizvod proizveden. Dakle, mislim da će se svi su autori e, složiti da bi se studija mogla dalje poboljšati time što bi se moglo pustiti da ovo se malo odleži i sazrije i raspraviti, i raspraviti to još detaljnije. A posljednji dio analize o ključnim preporukama e, i naučenim lekcijama su posebice ideje za raspravu, a ne možda konačne preporuke. Pa evo kako bismo izašli na kraj s ovim izazovima, E, skupili smo jedan skup mladih energetičnih istraživača koji su ovdje oko mene sa vrlo iskusnim nadzornim timom. A da je bila da ova mladenačka dinamika i iskustvo starih članova tima će proizvesti jedan mladenački, ali kvalitetan proizvod. Tako da danas smo isto u ovakvom istom sastavu. Ja ću dakle odraditi prvi zadnji dio današnje prezentacije, zatim imamo Liz Knopska, sjedi kraj mene. Ona će odgovoriti na teška pitanja. A Tila Kovač govoriti će o nekim analizama koje je provao, o amandmanima, a Al Matthews je analizirao jednu studiju slučaja, on će kratko, prikazati kratko video prezentaciju. E, dakle, naš rezultat je prilično e, elaborirano izvješće, dulje nego što smo mislili, koji se temelji na četiri e, izvješća koja su sva dostupna, ukoliko ih želite, reći ću vam koja su to temeljna izvješća i što je u njima sadržano. Ja ću da sada govoriti samo o nekim rezultatima, a više nijansi i detalja E, se može naći u glavnom izvješću i ovim pomoćnim izvješćima na kojima se glavno izvješće temelji. Znači, želim zahvaliti nizu e, ljudi, prvo e, cijelom timu koji je radio i također koji nas je podupirao, ali isto tako njihovoj kritičkoj pomoći i na svojoj tehničkoj pomoći koju smo dobili a, kao i s mnogima vama koji ste, si, koji ste nam posvetili svojeg vremena za razgovore, kao i osoblju parlamenta koje je dva puta revidiralo preliminarnu verziju izvještaja i dalo detaljne i nekad kritične komentare i sada e, je definitivno, čime se definitivno poboljšala kvaliteta izvješća. Dakle, vrlo kratko što se tiče prezentacije. E, on će se sadržati od pet e, dijelova. E, kratko ću reći nešto o ciljevima i metodologiji, onda će Atila reći nešto o rezultatima analiza amandmana, pa nekim, on nešto o nekim ključnim rezultatima, a on će govoriti o studiji slučaja, onda ćemo imati o cjelokupne zaključke i procjenu. Dakle, tri ključna pitanja studije su bili kako je sustav suodlučivanja utjecao na reformu DPP iz 2013. Jesu li pregovarači EPA iskoristili do maksimum svoju e, utjecaj i kako bi se ta strategija mogla poboljšati u budućnosti? Dakle, pristup studije bio je e, s fokusom na internoj dinamici Europskog parlamenta i interinstitucionalnoj dinamici između parlamenta i drugih institucija, kako su eksterni faktori utjecali na sve ovo, te na to, te na kraju koji faktori, znači čimbenici su ograničili utjecaj parlamenta. Dakle, ono što je bilo zanimljivo je isto također e, i predstavilo izazov je da je reforma ZPP 2013. se raspravljala isto vrijeme sa velikim događanjima u svijetu, znači najveća financijska i gospodarska kriza od 30. E, promjena sigurnosne situacije u svijetu zbog e, velikog povećanja cijena hrane, niz e, drugih stvari novih zemalja članica koje su se priključile reformi ZPP-a koje nisu bile uključene ranije i zatim odlučivanje o proračunu koje su se dovodile u isto vrijeme. Znači niz e, faktora koji su komplicirali stvari gdje smo trebali zapravo destilirati svega toga koji je utjecaj bio su odlučivanje. Što se tiče same literature i bibliografije nije bilo toliko toga što smo mogli koristiti jer nijedna od postojećih studija e, mislim sve su bile eksante, mislim sve su samo pre, e, predviđale što će se dogoditi, ali iz očiglednih razloga nijeda nije govorilo o um, svršenoj stvari ili primjerima iz prošlosti. Metodologija koju smo koristili bila je vrlo pragmatična iz niza razloga. Jedna je bila timing, um, <laughs> odnosno imali smo vremenski pritisak pa smo probali niz um, razgovora sa raznim osobama, zatim smo analizirali amandmane koje, kao što će objasniti Atila, a onda imamo četiri studije slučaja koje su provedene na ključnim pitanjima reforme. Jedna se e, radilo se o dinamici institucije Komagri, zatim o zelenjivanju, zatim ulozi višegodišnjeg financijskog okvira i zatim o pitanjima regulacije tržišta i glasanje parlamenta o tome. Dakle, ove četiri studije slučaja za proizvedne su kao zasebni radni dokumenti i na raspolaganju su vam ako ste zainteresirani. Dakle, ovaj proces intervjuiranja razgovarali smo sa 34 osoba, znači osoba koje su bile aktivno uključene u raspravu o reformi. Te razgovore, razgovori su trajali između 30 minuta i 2 sata uz punu anonimnost svih e, sugovornika, dakle ne možemo reći ko su bili. E, upitnik je bio dobro pripremljen, na transkripte smo također dostavili na autorizaciju e, Dakle, ovo je izvješće na stranici 25. To znači, evo, od kuda dolaze ljudi s kojima smo razgovarali. Naravno, obožam da su, ne možemo reći njihova imena, ali evo možete dobiti osjećaj od koliko je ljudi bilo iz parlamenta, koliko ljudi iz drugih institucija kao što su komisija, vijeće ministara i ljudi izvan ove tri briselske institucije. Što se tiče analiza amandmana, ovdje su ciljevi bili izmjeriti legislativni utjecaj Europskog parlamenta, gledajući specifične načine na koji su amandmani integrirani u sam ishod. Nijatila je na tome provao mnoge sate i ima vrlo elaboriran set podataka o tome, jedini takav koji postoji, on je kalkulirao stope uspjeha i tako dalje ovih amandmana, on će vam e, također onda E, reći nešto o tome. Izvolite. Dobro jutro, dopustite da vas pozdravim i da istaknem jedan od glavnih ishoda analize amandmana, a reći ću i nekoliko riječi o metodologiji koju smo primijenili. Što se tiče e, direktive o izravnim plaćama, e, plaćanjima, e, i ostalih direktiva, horizontalne i tako dalje, Isto tako i amandmani odbora koji su davali svoje mišljenje također su inkorporirani u ovu analizu za spomenute direktive. Dakle, imali smo tri faze analize. Izračunata je stopa uspješnosti. Dakle, bilo da je ovaj odbor usvojio amandman, to je prva faza. Drugi, druga faza da li su amandmani usvojeni na plenarnoj sjednici parlamenta i treće da li su amandmani inkorporirani, prihvaćeni dakle u konačnu verziju samog instrumenta. Analiza također sadrži usporedbu između postupka konsultacija koji nam omogućuje da usporedimo taj proces konsultacije sa konačnim ishodom. Vidimo ovdje e, dakle taj niz amandmana. Glavni zaključak je dvojak, da tako kažem na ovome slajdu. Prvo imamo ogroman porast e, broja amandmana koji su stavljeni na stol, što znači da sada zastupnici parlamenta smatraju da je ovo trenutak da utječu na zakonodavne prijedloge komisije. Drugo, da prema konsultacijama Pažnja je usredotočena otočena direktivu za izravna plaćanja, gotovo 60% amandmana se odnosilo, prijedlog amandmana se odnosilo na to, dok su odlučivanje pokazuje jednu ravnoteženiju sliku između tri direktive EFRD, e, izravnim plaćanjima i SCMO. Možemo vidjeti raspodjelu amandmana, ne samo po e, vrstama amandmana. To su, dakle, ovdje vidimo amandmane koji su inkorporirani u konačnici, a otvoreni su oni koji je na koje su predložili e, parlamentarni zastupnici. Kompromisni prije amandmani su također izdvojeni, bilo je usmenih na ovom odboru i tako dalje. Dakle, ono što ovdje možemo vidjeti je da je veći dio amandmana bilo otvorene naravi, i malo, ali jako vrlo utjecajnih, koji su bili kompromisni, a koji su e, zapravo predloženi za zakonodavni postupak. Ovdje možemo vidjeti pregled stope uspješnosti u skladu sa tri faze koje sam ranije naveo. Najvažnija brojka, odnosno brojke na ovome slajdu, E, odnose se na činjenicu da oko 10% amandmana je u konačnici usvojeno i dio je e, usvojene verzije i prema e, postupku konsultacije i prema, to je nešto malo manje od 10%, i 15% pre, postupkom suodlučivanja. No ako se sjećate na prethodnom slajdu, 10% znači zapravo 140 amandmana usvojenih prema konsultativnom području, postupku. Dakle, u apsolutnim brojkama imamo znatan porast od suodlučivanja, od konsultacija, postupka konsultiranja do prema postupku suodlučivanja. Ostatak izvješća organiziran je tako da vidite rezultate u četiri poglavlja. Jedno poglavlje, odnosno poglavlje četiri, odnosi se na to što se dogodilo unutar Europskog parlamenta prema sudlu, postupku suodlučivanja. Drugo, što se dogodilo u interinstitucionalnoj dinamici, to je poglavlje pet. Zatim u šest imamo e, zapravo utjecaj Europskog parlamenta na konkretna pitanja i šest e, kakav je to bio dakle utjecaj Europskog parlamenta e, kroz proces više godišnjeg financijskog okvira. Dakle, glava pitanja kojima smo se pozabavili što se tiče interne dinamike su bili dakle struktura članstva e, odbora za poljoprivredu, zatim uloge izvjestitelja, e, dinamika među grupama, zatim ograničenja s kojima je ova institucija suočena, priroda komagrijevog položaja kad je riječ o prijedlozima e, komisije zatim e, uloga e, odbora koji daju mišljenje i razlike. Na koncu, ono što ću učiniti jest dati jedan sažetak rezultata. U određenoj mjeri se moram čak i ispričati jer je veći dio naših zaključaka slojevet, da tako kažem, s obzirom na proces i kada radite sažetak potrebno jednostavno E, malo koncentrirati toj, e, takav sažetak. Dakle, prvo ću se koncentrirati na ključne rezultate, odnosno na ključnu ulogu Komagrija u postupku odlučivanja. Jedna, jedan od, e, jedan od zaključaka jest da se da sa većom ulogom e, odlučivanja drugi ljudi koji zastupaju različit, koji dolaze iz različitih e, okolina se žele uključiti u postupak, zatim izvjestitelji također imaju vrlo važnu ulogu. Bilo je neke rasprave, nisu se svi složili o tome je li raspodjela e, dužnosti izvjestitelja bila poštena. Neki su mislili da jedan treba izvještavati za sve e, i da bude uključen u pregovore sa vanjskim institucijama. Drugi su rekli da ih treba biti četiri, dakle nije bilo konsenzusa, no ukupno bih trebao reći da smo zapravo našli na E, zapravo e, povoljan e, pogled na ulogu izvjestitelja. Što se tiče Komagrija također ima sposobnost dakle nadići političke, političke podjele, pozicije su bile utjecanje, a istodobno su omogućile ili dovele do kompromisa Atila je već spomenuo povećane zakonodavne aktivnosti. Neki su ljudi rekli da se da je, dio toga e, moguće prepisati i tehnološkom razvoju i jednostavno jednostavnije danas e, podnijeti prijedlog amandmana nego što je to prije bio slučaj. Što se tiče e, uloge ostalih parlamentarnih foruma, Mislim da smo imali konsenzus da su takvi odbori imali određeni utjecaj, no ne jako snažan. Dakle, njihov utjecaj bio ograničen više nego što se to isprva e, mislilo na početku analize. E, naravno, e, odbor za zaštitu okoliša bio najaktivniji, no odnos između Komagrija i Envija je bio napet tijekom cijelog procesa. Mislim da bi se većina s time složila i u konačnici učinak je bio ponešto ograničen. Pitanje do koje mjere ili u kojoj mjeri je učinak komagrija ili općenito parlamenta u odnosu na prijedlog Europske komisije, dakle koliko je bio utjecajan. Ako gledamo prosječnu perspektivu, većina bi rekla da su komagri, odnosno parlament, e, bili manje ambiciozni u zagovaranju reforme, odnosno zagovarali su manje ambiciozne promjene no sam odbor je zapravo išao dalje od prijedloga komisije. No većina osjetljivih ili emocionalnih e, e, pitanja odnosila su se naravno o zelenjivanje i još neke druge aspekte ZPP-a. E, zatim glasovanje E, razlike u glasovanju na plenarnoj, odnosno na e, odboru su bile relativno male, što nije uvijek slučaj. E, zatim, važno je pitanje, a važno ga je razmotriti i za budućnost, jest da je povećana odgovornost povezana sa suodlučivanjem, nije bila povezana sa povećanjem unutarnjih resursa Europskog parlamenta. Pitanje se zapravo postavlja može li se komagri nositi sa političkim e, odnosno sa tehničkim aspektima. Dakle, u kojoj mjeri bi više resursa da se rješavaju ti tehnički aspekti ojačali pre poziciju pregovarački položaj Europskog parlamenta i e, Komagrija. To je jako važno pitanje. Razgovarali smo, pitali smo mnoge ljude kakva je njihova perspektiva za budućnost i većina misli da bi bilo dobro imati nešto više resursa, no ne nužno da bi Europski parlament trebao imati onoliko resursa koliko ih ima recimo Europska komisija. Naravno, uloga Europske komisije kao e, zapravo davatelja stručnog mišljenja e, i znanja je e, nešto drugo. Ali je važno razmotriti to za budućnost. Zatim u petom poglavlju bavimo se e, pregovorima unutar trilog, e, trilogije. Ovdje zapravo rezultat suodlučivanja zapravo svi su imali smo na snazi jedan konvencionalni scenarij, kako su ga Greer i Hunt nazvali, e, zapravo koji najbolje opisuje ovakvu situaciju. E, imali smo konsenzus da je Europski parlament pravi e, su zakonodavac, su odlučitelj. To znači da je Europski parlament da je drugorazina institucija ili da E, ima e, podređenu ulogu vijeću, već je upravo suprotno aktivan e, dionik u postupku suodlučivanja. Zatim, još jedan od ključnih rezultata je nova radna kultura koja se pojavila, koja je razvijena, koja nije uvijek uspješna i postoje određena područja gdje su poboljšanja moguća. E, osobito kad je riječ o razumijevanju e, odnosnih e, institucionalnih uloga, zatim službeni kontakti između pregovaračkih timova su nešto što su svi prihvatili i istaknuli kao ključno i važno. Suodlučivanje je pojačalo kontakte, isto tako između neinstitucionalnih faktora i tu s jedne strane mislim da je to dobro jer to donosi aktivan doprinos civilnog društva, različitih ljudi na koje utječe e, politika, odnosno zakonodavstvo, no istodobno postavila se pitanja s obzirom na činjenicu da su e, resursi unutar kuće ograničeni, da interakcija sa takvim dionicima također e, pribav, tim putem se pribavlja dobar dio informacija no, naravno, isto tako parlament i ranjivo onda na e, utjecaj tih vanjskih faktora. Nešto što se e, spominje kao uspjeh, e, to je, uspjeh zapravo Irskog predsjedništva, to je ne samo uspjeh, već i ilustracija kako odlučivanje može uspješno funkcionirati. Često se kaže da budući da je irsko predsjedništvo uložilo doista mnogo u osobne odnose i na taj način rješavalo osjetljiva pitanja, e, da je to doista bio bitan doprinos krajnjem ishodu. E, imali smo također i epizodu sa delegiranim aktima, to je nešto gdje se u budućnosti mogu predvidjeti poboljšanja u nekim drugačijim interinstitucionalnim e, aranžmanima. Što se tiče utjecaja, Očito je, kao što sam rekao, da je Europski parlament dakle, dobio na snazi, na moći, no ograničeni tehnički resursi su u nekom e, smislu bili ograničavajući faktor. Što se tiče, e, s obzirom na e, moguću ulogu facilitatora i stručnost, Europska komisija je mogla naravno iskoristiti svoj utjecaj, no sad je on nešto manji jer je bila prisiljena raditi neka koalicije recimo u pitanjima, određenim pitanjima. E, Europski parlament je lakše sklapao partnerstvo, da tako kažemo, sa vijeće i bio je vrlo uspješan u radu sa, i suradnji sa vijećem, o tome ćemo prikazati i rezultate. Hvala lijepa is the main conclusion of the amendment analysis, which shows the Dakle, ovdje je glavna analiza ovih amandmana koji ukazuje na toliko koliko su uspješni amandmani Evropskog parlamenta od plenarnog sastanka plenarne sjednice do trijaloga. E, nekad e, je to bilo 33% koje se gotovo podvustručivalo do postupka suodlučivanja. Međutim, zanimljivo je pokazati da za vrijeme postupka konsultacija Europski parlament također ima određen utjecaj. Možemo se pitati koji su razlozi tome, jesu li to ovlasti ili je to čista sreća, ali za vrijeme suodlučivanja ta to je bilo tako. I ako gledamo na uredbu o e, ZPP, onda možemo vidjeti da je e, tu e, Europski parlament bio dosta jak, a najmanje je bio jak kad se radilo o šumarstvu. Na drugom mjestu, dakle, rade se izravna plaćanja, a na trećem mjestu je horizontalna uredba. Ne želim o tome govoriti o moći ili ulozi izvjestitelja. Bilo bi mi eh, zanimljivo čuti od onih koji su sudjelovali u tom procesu kako bi oni to protumačili. I na ovom slajdu vidite različite podatke prema vrstama amandmana. Zaključci su zanimljivi. Prvo, što želim naglasiti jest kada se gledaju amandmani, najveći uspjeh su polučili kompromisni amandmani. Kada nam amandman postane dio kompromisnog amandmana, mogućnost da se kompromisni amandman usvoji i da se usvoje dakle oni e, izvorni amandmani koji su dio njega a, se povećava. A odbor e, je e, naj e, i tu je uspjeh najmanje kada se radi o amandmanima koji dolaze iz odbora koji su dala mišljenje. Enu je bio najaktivniji u tom smislu, ali kada gledamo uspjeh pojedinih odbora u smislu usvojenih amandmana, to je odbor DEVE kojih je imao. Oni su se doduše bavili puno i pitanjima trgovanja s trećim zemljama. Amandman na plenarnoj sjednici. Zapravo što možemo zaključiti ovdje? Za sve vrste amandmana e, e uspjeh amandmana se ili podostručio, u nekim slučajevima je čak išao do 5-6 puta većeg uspjeha. E, amandmana, kompromisni amandmani, dakle i oni koji se odnosi na e, nacrte izvješća. E, tu se najviše usvajaju oni koje je napisao izvjestitelj, što samo ukazuje na to da izvjestitelji imaju veliku ulogu. Hvala. Poglavlje šesto. E, ovdje ćemo vidjeti rezultate na specifičnim pitanjima o kalendara za reformu, e, maksimum za plaćanja, e, ozaljenjivanje i tako dalje. Najprije ćemo dati riječ Alanu Matthewsu koji nije s nama ovdje, ali on nam je postao video iskaz putem višegodišnjeg financijskog Eh, okvira. Ja sam profesor eh, eh, poljoprivredne politike na Trinity College u Dublinu. Kada moramo vidjeti kakva je uloga suodlučivanja u nedavnoj reformi ZPP, onda možemo vidjeti kakva je situacija bila za sljedeću dakle, period 2014-2020. Izvojio sam tri elementa koje su sudjelovali na rezultatu. Prvo, kada se programiralo kad će doći do e, reforme zajedničke poljoprivredne politike. E, trebalo se baviti svim onim e, izazovima za poljoprivredu. Htjelo se povećati proračun. Pregovaralo se u Europskoj komisiji o vrsti i e, veličini proračuna. Komisija je predložila da proračun bude isti onom za 2013. godinu e, u nominalnim vrijednostima i to je potkrepljeno činjenicom da će se nova ZPP više usmjeriti na zaštitu okoliša. Parlament je od početka rekao da neće raspravljati o reformi ZPP sve dok se ne bude poznavao proračun za to. Dakle, e, što se dogodilo nakon veljače 2013. godine? Dvije stvari. S jedne strane smanjilo se vrijeme da se zaključi pregovori o reformi ZPP jer su svi htjeli da se to dovrši do krajskog predsjedništva u lipnju 2013. godine. Međutim, nema indikacija da je dulji period za trijalog da bi on dao drugačije rezultate. Bilo je jasno da se neće početi s pregovorima dok se ne bude poznavao proračun. A na to je zapravo bilo na uštrb onima koji su htjeli veće promjene u samoj orijentaciji poljoprivredne politike. Kada e, početkom 2013. godine sve e, nekako određeno, onda je visoka cijena ozeljenjavanja postavila problem zbog svoje cijene. I e, mnogi su tražili da se ublaže ozeljenjavanje, a nisu E, zapravo time očekivali da bi se proračun u tom smislu smanjio. Treća e, či znači, krug pregovora je bio vrlo bitan, a to je bilo da se na sastanku vijeća za poljoprivredu u novoj uredbi e, odredi nešto što je bilo bitno za poljoprivredu, što se samo nije po svom sadržaju e, zapravo problematično. E, međutim, e, sam pregovor o višegodišnjem financijskom proračunu za poljoprivredu je dobio zapravo vrlo bitnu element na vijeću, što je oslobilo poziciju parlamenta u pregovorima. Ja e, mislim u mojoj studiji slučaja da, da će parlament imati ovlasti na trijalogu kada se bude donosilo odluke jednoglasno. E, naročito kada se bude radilo o odlukama koje će izravno se odnositi na e, plaćanja, odnosno izvajanja sredstava za države članice. Mislim da e, bih mogao reći da kada se bude radilo o izravnoj dodjeli sredstava Parlament nikada neće imati veliku ulogu kada se države članice na vijeću budu jednoglasno dogovorile. Prema tome parlament mora djelovati prije zaključaka Europskog vijeća. Iako e, treba potpuno otvoreno raditi za vrijeme trijaloga i surađivati među dvijema institucijama. Hvala. Evo, sad je mislim vrijeme došlo da damo riječ vama u jutrošnjoj raspravi, ali prije toga par riječi zaključka. Razgovarali smo dakle o različitim pitanjima koje vi vrlo dobro poznajete. Htio bih se možda ipak osvrnuti na neke elemente koje manje poznajete. Što se tiče kalendara reformi, konsenzus je u početku bio da je prvobitan raspored bio nerealan te da se neće moći u prvom predviđenom roku napraviti reformu. Ozelenjavanje je, što je nije iznenađujuće, bio e, jedan osjetljivi dio pregovora i e, koliko god ljudi je mislilo da je ozelenjavanje dobra stvar, sami pregovori nisu tekli dobro po pitanju ozelenjavanja što je utjecalo na cijeli proces. Što se tiče članka 43. stavka 3. E, to je također važno pitanje. Kao što je Alan upravo e, rekao, stav parlamenta kao institucije u svemu tome nešto što se zaista mora razmotriti za buduće slične situacije. E, činjenica da smo došli do e, zaključka s Europskim parlamentom i jasan je znak da suodlučivanje e, daje rezultate, bez obzira kome se to sviđalo ili ne. Morali smo vam dati neku ocjenu, nismo je dali. Mi smo tražili od eh, kolega da nam kažu od 1 do 7 kako je funkcionirao parlament. 4,85, to je 69%. Na sveučilištu eh, gdje sam ja bio, to je eh, značilo zaista vrlo dobar rezultat. Naravno, Europski parlament je sebe e, najviše e, cijenio, ali mislim da su tako to procijenile i komisije i vijeće. Prema tome mislim da je ta procjena dobra. Mnogi su spomenuli da je povećanje transparentnosti procesa reforme nešto što je važno i što je vezano za suodlučivanje, što ne znači nužno da će er, biti lako u budućnosti procijeniti same rezultate reforme. Ovo je bilo sve skupa samo o procesu. Što se tiče uspjeha suodlučivanja. Govorili smo zapravo o pet aspekata, sve veće sudjelovanje civilnog društva, dobra e, suradnja, radna atmosfera u okviru pregovarača Europskog parlamenta, ali i suradnje s drugim ustanovama. Uvijek bi se moglo e, mnogo toga i poboljšati, ali e, mnogi su to spomenuli da je i rekli su da to bilo pozitivno iskustvo. Vjerojatno će se pojaviti veća kultura kompromisa u budućnosti. Govorilo se dakle o uspjehu e, trijaloga i govorilo se za vrijeme iskog e, predsjedništva o puno kontakta s predsjedništvom. Drugi zaključci pojedinci igraju važnu ulogu i e, mnogi hvale ulogu izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni jer oni daju podršku pregovaračkom timu kao što i predsjedavajući i predsjedništvo. Pripreme eh, i eh, saopćavanja su vrlo važna i eh, to je isto tako nešto što se smatra bitnim. Ne treba čekati da komisija da priopćenje, a biti spreman i to komunicirati o nekim stvarima ranije je čini se vrlo važno i na kraju da e, nije e, nikada nužno sve zaključeno. Dakle, čak i nakon jednog kompromisa uvijek se može još nešto, neko pitanje ponovno potegnuti. Evo imam još pal stvari o kojima sam već e, govorio i neću ih sada ponavljati. Govorit ću samo o prilagodbi e, resursa Europskog parlamenta na novu situaciju. To je nešto o čemu se treba, e, čime se treba pozabaviti. Zaključno, za nas je bilo interesantna, ali i teška studija. Vi jeste bili u središtu svega toga, mi smo gledali sa strane. Nadam se ipak da će ovo izvješće za vas u budućnosti biti korisno. Zahvaljujem se svima koji su nam e, pomogli i čestitam vam jer ste dobili zaista dobre ocjene sa svih strana. Tak, tak, bo trudno badać Da, svakako. Doista je vrlo teško istražiti što namjerava vijeće, što zemlje članice, što komisija svakako. Irski ministar poljoprivrede e, ima iskustva e, kao e, ima iskustvo izravno zastupnik parlamenta, pa je to pomoglo vezi između irskog predsjedanja i parlamenta. Ali u svakom slučaju Ostalo nam je još samo pola sata vremena. E, sada imamo e, gospodu Castro, Lajan, Capulo, Šantoš, e, Danta. Po četiri minute svako. Hvala lijepa. zahvaljujem se svima, profesoru Kovaču. Dobili smo vrlo zanimljiv prikaz danas Analizirali smo dakle rad koji je obavljen. Evo, e, tako inovativno smo radili nekoliko primjedbi i ja ću se danas igrati profesora. Ovdje smo iza zatvorenih vrata. Zapravo ono što je važno, radi se o prvoj reformi koju smo napravili, a da nismo imali već poznati financijski okvir. E, sjećam se kada smo s Francom Fischlerom reformirali agentu 2000. E, Franz Fischler je nametnuo o, svim državama da, da je kažu koja će se sredstva izdvojiti. On sasvim sigurno nije mislio da se e, bez jasnog financijskog okvira može raspravljati o izmjeni agende 2000. 1999. godine. Dakle, ovdje nismo imali e, tu, e, taj proračun i to je imalo veliki utjecaj na tijek pregovora. Dakle, legitimnost te politike je upravo vezana za ozelenjavanje. Ozelenjavanje E, kao što ste rekli, je više e, ili manje zanimalo kolege i pridobilo njihovu podršku. Nije se radilo o tome jesmo li ili nismo za ozelenjavanje, već kakvo ozelenjavanje. A sada moramo vidjeti hoće li ono biti povoljno za okoliš, dovoljno povoljno e, kako bi se opravdali troškovi birokracije za države i za poljoprivrednike. E, kolege koje su radili na e, reforme e, na reformi zajedničke poljoprivredne politike kao George Lyon, Michel kolegi kolegica McGuinness i drugi, da nismo nikada uspjeli zapravo dobro surađivati s povjerenikom. Moram reći e, da sam radio s puno povjerenika kao zastupnik, a povjerenik Čološ je čovjek s kojim nismo nikada uspjeli ući u izravne odnose. E, kolege Des i Lion e, su napravili dva izvješća koje nikada nisu u potpunosti prožvakali u kabinetu povjerenika. Nikada nismo uspjeli ući u e, neke odnose kako bismo više bili sinkroni s Europskom komisijom, što je uobičajeno u e, e, Europskom parlamentu, jer budući da ovdje nema prisustva javnosti, moram reći da smo mi se više našli, što obično nije slučaj, e, na istoj valnoj duljini s e, vijećem, jer smo se pod navodnicima morali braniti od povjerenika. Dakle, cijela situacija je bila za nas isto tako nova. Učili smo se u odlučivanju e, dok smo radili na njemu malo pomalo smo uspjeli shvatiti da je to za nas nešto pozitivno i da e, tu e, parlament može naći neku snagu. Dakle, malo pomalo smo shvatili kako možemo u potpunosti iskoristiti tu našu ulogu kao parlamenta. Moram reći da je europski povjerenik bio neko drugi, da je neko koji je zapravo trebao puno više igrati na kartu parlamenta, tamo gdje se ne radi o nacionalnim interesima, već o interesima Europe. Zahvaljujem. Pan George Lyon. E, gospodin Lyon, izvolite. Zahvaljujem. Doista je zadovoljstvo biti ovdje u odboru za poljoprivredu i e, lijepo je vidjeti neke stare prijatelje. Dakle, imam četiri minute pa ću samo vrlo kratko. E, dakle, što se tiče nekih e, od stvari koje su već rečene, što je rekao kolega Castro, znači Irsko predsjedništvo i E, komisija su imali sasvim drugačiji odnos sa parlamentom na jednoj osobnoj razini. Znači većina e, ovih procesa sve do formalnog trijaloga je dala osjećaj da komisija i e, povjerenici nisu baš toliko na e, nemaju toliko odnosa sa izvjestiteljima, bar evo izvjestitelji i E, izvjestitelji sjene su imali osjećaj da se svašta događa bilateralno iza zatvorenih vrata. Mi smo se više manje trudili vidjeti zapravo što pokušavaju e, postići i koji su njihove e, smjerovi razmišljanja i tako. Dakle, Simonov pristup je drugačiji. Od prvog dana kad je preuzeo E, odmah su svi izvjestitelji iz parlamenta, izvjestitelji u sjeni e, ušli u prilično iskrenu raspravu s Damonom Ryanom i s timom i bili smo svjesni njihovih ciljeva i kako ih misle postići. Mislim da smo imali odličnu, odličan odnos sa njima i Simon također je e, se osobno za to zainteresirao i bio je na raspolaganju svima koji su htjeli razgovarati. Tako da je to jedna od poruka koje treba naučiti komisija. A jedna od poruka koje mi trebamo naručiti kao parlament je da cijela ova pitanje e, višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja suodlučivanja. I sljedeće da smo mi došli na trijalogu, a nama je rečeno da mi ne možemo o tome raspravljati jer da parlament nema mandat. Mislim, to je zapravo glupi osjećaj kad se čovjek nađe u takvom e, osjećaju između dviju stolice. Znači, ja sam bio u odboru za pregovor o višegodišnjem financijskom okviru i zapravo je izgledalo je kao da je zapravo opasnost da će biti u biti u tome da, ćemo biti spriječeni zbog e, nedostatka ovlasti u tom području da raspravljamo o tom važnom dijelu reforme i bilo je rečeno e, da to izvjestitelji iz odbora trebaju dalje pokrenuti i rečeno me da MFF ne možemo raspravljati, ali da su to stvari koje treba e, raspraviti i sad znamo da to treba raspraviti prije nego sljedeći puta počnu e, pregovori, znači sa vijećem i komisijom što e, kako uključiti naše stavove o e, odlukama o višegodišnjem financijskom okviru, ali ako ne možemo tu suodlučivati u procesu suodlučivanja jer je već vijeće <laughs> tu sreklo sve, onda smo izgubili tu i tu treba parlament nešto učiniti za sljedeći mandat. Evo i završno je riječ ili dvije. Kad sam čitao ovo izvješće, izvješće govori o samim poljoprivrednicima i razvodnjavanju posebice e, e, ovog e, dijela koji se odnosi na ozelenjivanje i čini se da e, je zapravo komisija htjela radikalnu reformu ozelenjivanja. Ja mislim da, se, da je to krivo, ne slažem se s time. Moglo bi se zapravo s jedne strane reći da je e, ove propise e, tri, mislim ovo sve što je predložila komisija i pitanje raznolikosti i klime i tako dalje, da se to sve moglo e, ići putem ozelenjivanja, ali da se moglo ići čak i dalje kao što smo mi tražili za rješavanje nekih problema sa e, poljoprivredom. A zapravo sad smo dobili ovaj pristup e, jedan za sve i mnogi zapravo bi rekli da ove tri mjere koje nisu prilično sasvim prikladne e, uvijek za klimatske promjene. Tako da bih ja zapravo rekao da e, je zapravo e, onaj stav da je komisija predložila jedan zlatni standard, da svi su ga pokušali razvodniti, da se s tim ne bih baš složio. Nadalje postavili ste pitanje o E, stopi usjeda, e, uspjeha FRD u, stopi sa, u odnosu sa izravnim plaćanjima i učinkovitosti. Mislim da je FRD bio zapravo e, išao na štetu tog dokumenta zato što su izravna plaćanja bilo političko pitanje o kojega se puno, puno borila. Horizontalna pitanja nisu političke prirode, nego su pitanja nadzora i kontrole EZPP-a i malo tu ima e, Prost, prostora za manevriranje. Znači tu se uglavnom radilo proporcionalnosti i o kontrolnim mjerama i nadzornim mjerama kako bi se postigli odgovarajući rezultati u odnosu na procese. Mislim da je to odgovarajuće objašnjenje. Evo toliko od mene. Hvala. Gospodin Zahvaljujem e, na pozivu. E, tako da ja danas isto također imam mogućnost biti u ovom krugu među vama, među nama gdje sam bio sretan i sad sam opet sretan zbog toga. Zahvaljujem se autorima ovog izvješća na ovim odličnim izvješćima koje smo dobili i ova cijela tematika svakako je važna tema i ono što smo ovdje čuli svakako je korisno i za naš budući rad. Vjerujem da ću ovo sve još jednom pročitati red po red e, i riječ po riječ, ali mislim da možemo ovdje dati jedan vrlo pozitivan E, pozitivnu ocjenu. Što se tiče zaključaka i preporuka, smatram da su dobri sa nekoliko iznimaka, ali evo da kažem e, nešto detaljnije o tome. Dakle, kao prvo, što se tiče cijelog procesa, e, Znači, vjerujem da je parlament u jednoj lošoj poziciji od ishodnog položaja i to iz dva glavna razloga. Dakle, jedna je zbog institucionalnog e, položaja izvjestitelja. U pregovorima naime ja sam također e, bio uključen u, dakle, u pregovore i bio sam e, tu podređen jednoj hijerarhiji. Naravno na vrhu hijerarhije je povjerenik i onda sam tijekom pregovora o trijalogu morao E, na kraju nekako e, staviti, stavljati uvijek e, se u ovu funkciju glavnog tajnika parlamenta, recimo da to tako kažem. Znači, našla sam se u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji, u teškom položaju i mislim da bi to u budućnosti trebalo uzeti u obzir. I također i tehnički dio eh, ovdje je da je tajništvo odradilo najveći dio posla. Eh, znači ova eh, da se, da se nekako suprotstavimo komisiji, i ministrima koji su bili toliko namočni, nadmoćni i dok sam e, u, e, bio u poziciji svojem vlastitom ministru, ministru poljoprivrede, zapravo sam se našao u jednoj teškoj situaciji. Znači, to je ova dijalektika tog položaja koju treba uzeti u obzir. Ali kao, naravno, izvjestitelj ne mogu se interesirati za položaj svoje zemlje, nego ja sada tu e, trebam djelovati u ime Europskog parlamenta. Ali mislim da u zaključcima ovog izvješća fali ovaj element, naime treba E, e, još jednom istaknuti da treba interinstitucionalni položaj parlamenta još jednom e, jasno ocrtati. Znači, će znači ovaj ravnopravnost sa položajima ministra i komisije. Zapravo to je dužnost glavnog tajnika. Znači ne radi se samo o samo tehničkom pitanju mislim naravno dobro ja sam također bio i službenik e, u ministarstvu poljoprivrede i bio sam državni tajnik u ministarstvu i znam da je pitanje hijerarhije uvijek važno pitanje jer, e, jer inače se samo ulazi u probleme. Ne može se poslati zastupnika koji nema odgovarajući e, položaj i status da ravnopravno pregovara. Znači svaki izvjestitelj mora imati mogućnosti znati sve u pregovorima, najmanje detalje o pregovorima i kažem isto tako sa ponosom, kao što sam i ranije rekao, pa kažem evo sada još jednom, da meni doista su naši asistenti bili junaci ovog postupka. Znači, naše tajnistvo se doista upustilo u cijelu stvar do detalja u toj prilično teškoj situaciji i e, evo imamo i rezultate koje smo dobili jer Europski parlament je zastupao svoj jasni stav i način na koji se je radilo i način na koji su izrađeni zaključci svakako je pozitivan. Još e, bih želio nešto reći o dva videa s kojima nisam, e, ne slažem sa izvješćem. Dakle, u izvješću stoji da je e, cijeli proces zaključen u lipnju, ali to je bilo tek na jesen. to je bilo nakon, dakle, poslije izbora i usprkos propagande irskog predsjedanja i svega, ipak smo imali dobru komunikaciju. A mislim, neke su se odluke kasnije još donijele, a koje su potekle od Europskog parlamenta. I u jednom trenutku smo se osjećali kao da su nam pregovorima vezane ruke i da smo ograničeni, ali po prvi puta smo i osjetili da su se donijele odluke u području poljoprivrede koje su išle protiv želja vijeća kod, e, na primjer, gornjih vrijednosti. I također e, se vodila i rasprava u europskim parlamentima. I tako onda bilo i riješeno ovo pitanje gornjih vrijednosti. I također su bile neke razlike između dvije institucije na početku e, pregovora i to je još otežalo položaj parlamenta. Možda bi Evo još jedno pitanje treba reći, jednu stvar s kojom nisam sasvim suglasan. Naime, ovdje se kaže da u izvješću da je Europski parlament razvodnio pitanje ozelenjivanja, ali to nije uopće tako. Mi smo rekli da želimo praktičnu primjenu ozelenjivanja i onda ono što je predložila komisija je bilo apsolutno nerealistično. A mi smo rekli, dobro, ako to treba e, u kratkom roku primijeniti, onda treba uzeti u obzir i amandmane parlamenta. Jer da smo prihvatili pri prijedlog komisije, to ne bi uopće bilo provedivo. Znači, u provedbi sve bi bilo krenulo krivim smjerom. Zahvaljujem predsjedatelju još jednom i dopustite da kažem da se još jednom e, sretan što sam E, ovdje e, danas s vama i hvala i portugalskoj kabini. Hvala. Gospodin Dantan. Hvala. Ja bih e, prije svega htio napraviti jednu općenitu analizu. Izvješće samo po sebi vrlo dobro napravljeno. Ali postoji ljudski faktor. E, govorili smo o imenu irskog e, ministra. To je bilo vrlo važno predsjedništvo. Taj ministar je zaista htio uspjeti kao ministar i htio da to sve uspije i sve je napravio što je trebao da do toga dođe. Vidjeli smo primjerice da je za vrijeme prethodnog predsjedništva bilo apsolutno nemoguće bilo što napraviti i da smo e, za vrijeme prethodnog predsjedništva trebali zaključiti te pregovore, e, to bi bila stvarno katastrofa. Inače, mi smo dolazili iz različitih zemalja, bili smo iz različitih klubova zastupnika, ali tri izvjestitelja i predsjednik odbora za poljoprivredu, mi smo se dogovorili i nismo nikada bili podijeljeni kad se radilo o strateški važnim trenucima. Možda je to bilo slučajno, ali sva četvorica dolazimo s juga Europe i možda na e, sličan način gledamo na poljoprivredu. Ja sam smo vidjeli kada se glasalo da je razlika bila između s jedne strane zemalja sjevera, s druge strane zemalja juga. Dakle, nije dovoljno uvijek imenovati izvjestitelje. Treba se imenovati ekipa izvjestitelja koja će moći surađivati zato što će oni morati biti jedan čvrsti blok kada budu trebali pregovarati s komisijom i svijećem. E, e, naš portugalski kolega je to dobro rekao. Želim se zahvaliti na onima koji su s nama radili, s našim asistentima. Ja sam mislio da će moj asistent u jednom času kompletno skrahirati, e, jer smo toliko puno radili. Tajništvo je zaista poteglo. I ja mislim da je druga strana, da je mogla bila iskoristila stvarno i najmanju grešku od strane e, onih koji su radili s nama našeg tajništva. I stvarno mislim da je potrebno da sa administrativne strane Europski parlament ima <clears throat> ekipu za podršku. E, to trebaju biti stalno zaposleni ljudi koji će pratiti izvjestelje i raditi onaj stručni dio zajedno s nama. Ne možemo se zadovoljiti time da svako toliko konzultiramo nekog pravnika. Kada gledamo kakva je situacija sada, nakon godinu i po dana i kada vidimo kakva je situacija u odboru za poljoprivredu, gdje smo sada došli do izvješća. Radilo se jednostavno o čitavom nizu e, birke tekstova koji još nisu bili sasvim gotovi i o kojima komisija uopće nije htjela u potpunosti razgovarati prilikom reforme zajedničke poljoprivredne politike. To se danas vidi e, ka, e, sa svime što je vezano sa mlijekom i voćem po školama, e, zatim sve ovo o čemu sada govori vezano za voće, a što da kažemo za vino gdje smo se morali kako boriti bilo bi dobro da Europska komisija u budućnosti dođe s nama pregovarati sa e, propisima koji su već gotovi da tekstovi trebaju biti dovrženi. Bilo je jednostavno poglavlja koji međusobno nisu e, bili koherentni, koji su bili suprotni jednostavno zato što se radilo o jednom e, zbirci E, tekstova koji nisu bili e, smišljeni kao cijelina. Evo to su dakle moji osobni komentari o svem ovom izvješću. Hvala gospodin Nojhal najprije pa gospodin Feron, a nakon toga podpredsjednica McGuinness. Gospodin first. Zahvaljujem na ovom izvješću. Ja sam nova izaslanica, još nisam sudjela u ovom procesu, ali sam izvana, naravno točno pratila e, tijekom pregovora. Imam dva konkretna pitanja, mislim danas se ne radi o sadržajnim pitanjima o tome što je, o čemu se pregovaralo u pregovorima, nego kako se pregovaralo i kako se to može utjecati. Dakle, ono što mene interesira i također želim na neki način proturječiti E, prethodnom govorniku. E, ja ne vidim e, to kao jedan tim, nego parlament zapravo ima različite predođbe o tome kako se treba provesti reforma. I sad me zanima recimo kod ovih raznih predloga amandmana koji su klubovi bili posebno uspješni, je li bilo skupina koje su bolje uspjele pro, e, progurati svoje amandmane i možda su neki klubovi ili neke grupacije loše uspjele u tome. Dakle, e, e, od onih koji su imali svoje određene konkretne predođbe. I još vaše mišljenje na temu izvjestitelja. To ste i vi rekli. Dakle, kada je, ako je naravno činjenica da E, osoba izvjestitelja u velikoj mjeri utječe na ishod, onda je i izbor izvjestitelja i demokratska legitimacija o tome e, tko dobiva koje izvješće, nešto što ne bi trebalo biti slučajno utvrđivano, nego bi trebalo još točno, konkretno pogledati kome će biti dodijeljeno koje izvješće, jer onda je i ovdje e, na neki način e, izbor izvjestitelja i pred izbori preduvjet za dobar uspjeh. Znači, koje su e, grupacije imale više uspjeha sa svojim amandmanima i ovo pitanje izbora izvjestitelja su moja pitanja. Hvala. Gospodin Merci, monsieur le Président. Hvala. Ovaj seminar zaista bio interesantan, nije bio predviđen, ali dobro nam je da vidimo kakva je situacija sada kada eto, e, novi saziv parlamenta postoji već šest mjeseci. Ali trebali smo ga organizirati puno ranije. Oni koji su danas govorili su jasno rekli da je bitno da mi zaista utječemo koliko god možemo na komisiju ne znam je li sada prerano ili prekasno, ali Europski parlament zaista mora opet e, preuzeti na sebe sve svoje ovlasti kako je mogao pripremiti sljedeću reformu zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da narodu treba vratiti glas i zato bi trebalo parlamentu omogućiti da radi bolje kako bi e, se mogla e, ostvariti bolja poljoprivreda. E, ja sam neovisan zastupnik i tražio sam dva puta da mi se povjeri izvješće, ali to nisam dobio i mislim da je sada neki jednostavno upravljaju tim parlamentom. Ako želite imati puno zastupnika euroskeptika, onda e, ćete e, možete nastaviti raditi ovako jer teško je opstati u ovom parlamentu, pisati izvješća ako niste u nekom klubu zastupnika. Što je bitno? Bitno je da velike krize ne unište dio proizvodnog aparata, a e, višegodišnji financijski proračun za e, poljoprivredu koji je sada napravljen s jedne strane tu postavlja proizvođače, a s druge strane distributere i E, velike kupce, a sada je jako puno toga rastipkano na regionalnoj razini. Organizacije proizvođača ne mogu e, raditi i nositi se sa velikim dionicima domaćim i e, stranim i ne mogu se nositi sa socijalnim dumpingom zbog svoje cijene padaju i ništa nije napravljeno da se riješi kriza koja dulje traje. Za kraj bih htio reći sljedeće. E, mi zastupnici koji ovako e, mirno slušamo što nam kažu stručnjaci, mi ovdje mislimo na poljoprivrednike koji će ovu godinu završiti u minusu. I to zbog mnogih manjkavosti zajedničke poljoprivredne politike. Iako je ova izvješće bilo zanimljivo, malo podsjećam na one koji su u Konstantinopolu raspravljali o e, e, spolu Anđela dok je grad bio pod opsadom. Teško je znati e, gdje početi, imam samo dvije minute na raspolaganju, ali najprije na jedan način bilo bi lakše biti izvan ovog procesa kao što su e, drugi kolege izrazili mišljenje. Mislim da trebamo čestitati onima koji su bili uključeni, sebi samima, samima sebi i izvjestiteljima na ovom rezultatu. Akademija i politika su e, dvije različite stvari kao ulje i voda i mogu vam reći da praktična primjena politike u ovim reformama je bila sirova i izuzetno teška na svakoj pojedinoj razini. Također trebamo priznati e, e, rad tajništva ovog e, odbora, njihova je pomoć bila neprocjenjiva i doista ne možemo dovoljno zahvaliti na svemu što su učinili. moj problem ide do samog početka. Mislim da je komisija jednostavno e, propustila uključiti parlament u konsultativnom procesu. Mislim da su dokumenti bili sastavljeni, znali su što se događa i jednostavno nisu o tome raspravili s političarima što to imaju na umu pravodobno to nisu učinili i na taj način su zapravo izgubili mnogo vremena, a i truda su bacili u vjetre. Ne mogu se e, e, dovoljno složiti sa bivšim predsjednikom odbora o, odnosu e, sa komisijom. Nažalost, došlo je do zagušenja do, tog jednog neformalnog dijela odnosa koji je od neprocjenjive važnosti. Veliko pitanje povezano sa ZPP-om ovog puta je zapravo bilo zamagljeno zato što smo se vodili e, načelom javno, javna sredstva za javno dobro, što je teško i definirati i izmjeriti. Slažem se da ovo razvodnjavanje, taj termin je subjektivna definicija. Da su rekli promjena, ja bih to bila prihvatila, no reći da je nešto razvodnjeno, mislim da je to subjektivna procjena i da zapravo daje jednu političku poruku koja je meni neprihvatljiva. Sada se u ovom odboru bavimo gledištem da bi bilo teško primijeniti tu te reforme, reforme koje smo mi ispregovarali. To je vrlo teška politička e, situacija u e, kojoj smo mi nalazimo. Dakle, pitanje delegiranih akata je jako važno i tek trebamo vidjeti kako će se to e, odviti. u zaključku mislim da je cijela stvar bila zapravo čudo. Čudo da je ostvaren uspjeh. Prvi puta da je parlament bio uključen, mislim da su se lobisti u ime poljoprivrednika, e, da se nisu uspjeli uključiti u proces i bilo je da doista mnogo pouka koje trebamo izvući i iskreno e, pobudili ste mi, neću reći lijepe uspomene, već noćne more na, povezane s mojim sudjelovanjem u procesu. Jednostavno ne možemo dati konačnu e, ocjenu ali no vidim da se Čekić predsjedavajući diže u zrak pa ću ovdje stati. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Hojsling je sljedeći, izvolite. Da, naravno, kada to gledamo uh, unatrag, zapravo je čudo da smo na kraju došli uopće do kompromisa kada pogledamo ishodnu situaciju i čak i u parlamentu od koja E, ima cijeli niz e, mišljenja od odbijanja do smatranja da je nešto preširoko išlo, onda odbijanja zato što nešto nije išlo dovoljno daleko, pa onda nalaz na sredini nakon beskonačnih pregovora zapravo od početka samo nije izgledalo kao da će sve os dobro završiti. A ulogu e, izvjestitelja također još uvijek treba potvrditi jer to je bila jedna bitna uloga u cijelom procesu i naravno radilo se uvijek o tome da e, izvjestitelj mora nekako e, izvagati ove različita stajališta i unijeti ih u pregovor dobro. U načelu je sve dobro prošlo, moglo je možda biti bolje, ali bio je to dobar put, naime da je parlament eto baš bio, barem na kraju bio u e, situaciji da su stvari bile otvorene. Ali, evo, po pitanju jedinstva parlamenta neki zastupnici kažu mi smo zastupnici e, poljoprivrednika koje zastupamo u ovoj raspravi. Mislim, mislim da je to preusko sagledano. Mislim, mi e, ne E, zapravo zastupamo samo jednu skupinu ljudi, nego prihvaćanje reforme i poljoprivredne politike je nešto što se odnosi e, i na cijeli parlament i na cijelo društvo i na sve skupine u društvu, jer samo onda dobivamo prihvaćanje općenito. I kada imamo takav e, odraz javnosti, onda smo uspješni. I žao mi je nakon zadnjih razgovora sa povjerenikom e, Čološom e, gdje smo zapravo svi nekako uspjeli nešto ipak postići, ali ono što je na kraju e, bilo izraženo prema van je bilo, ma mi smo uvijek bili protiv toga i cijela reforma je kriva. to su neki rekli jako otvoreno i jako glasno i to još uvijek. Mislim, mislim kako ćemo nakon što smo sve to potpisali i sve E, moramo nekako se pobrinuti za da javnost prihvati ono što je dogovoreno. Znači ako neko potpiše kompromis, kompromis, pa kakav god da je, onda na kraju leži i na nama i na parlamentu i na svima da nekako kažemo dobro, sada moramo mi pomoći prihvaćanju toga i javnosti, jer nakon pola godine reći, ah, sve je to bila i bilo bi bilo bolje da najbolje sve to pokopimo i krenemo od početka, to nikome ne da u korist. E, znači kada krenemo sljedeći puta u neki takav e, e, takvu raspravu, treba nam jasna rasprava o tome u parlamentu od samog početka. Znači ne čekati da nam nešto komisija prezentira, nego unaprijed kao parlament već trebamo <laughs> reći E, i razmisliti o tome što e, želimo od reforme. Tako da ne reagiramo samo, nego se aktivno uključujemo u raspravu. Hvala. Še oddam panu i Dante. Udzielę sobie głosu dvije minuty, bo też mi się On, on, est on Hvala. Ovdje smo ovdje da proučimo metodu i napravimo prijedloge provedba reforme još nije gotova, delegirani akti još nisu svi e, gotovi. Moj prijedlog je nešto gdje ja mislim trebamo, o čemu moramo razgovarati na konferenciji predsjednika. Ekipa pregovarača treba ostati i dalje ekipa koja će pratiti provedbu delegiranih akata i potrebno isto tako da sa strane e, komisije treba biti oni koji će i dalje e, pregovarati s e, parlamentom. Dakle, ekipa bi treba, pregovarača bi trebala ostati ista dok se ne zaključke delegirani akti. Sada je moj red, sljedeće dvije minute, jer sam i ja sudjelovao u ovom procesu. Posve se slažem da je bilo manjka vizije, da tako kažemo. Imali smo jednu mješavinu ideja bez dovoljne dubine za parlament. Je to bio naravno prvi put i ne dovodeći uopće u pitanje mudrost i vještine zastupnika Europskog parlamenta, jednostavno nismo bili najbolji mogući pregovarački tim. Komisija se ponašala onako kako se uvijek ponaša. Povjerenik je saslušao što smo rekli složio se, a zatim učinio po svome. Mislim da službenici Evropske unije imaju mnogo toga za što trebaju odgovarati. Jučer je bilo prilično jasno da je povjerenik bio jednostavno ispranog mozga, da tako kažemo, e, djelovanjem službi komisije. Mi smo trebali braniti e, ZPP i rečeno nam je da bez ozelenjivanja neće biti niti zajedničke poljoprivredne politike, što naravno nije istina. Da, kriza postoji, da postoje i pritisci na proračun, 40 milijardi manje za zajedničku poljoprivrednu politiku, a tu je i cijela ta rasprava o zajednici, odnosno metodi zajednice nasuprot e, međuvladine metode. Sada nemamo vremena ulaziti u to, no naravno u takvoj jednoj situaciji mi smo da napravili ustupke. Htjeli smo braniti zajedničku poljoprivrednu politiku. i mislim da ćete se svi prisjetiti svega onog natezanja oko izvješća, koja će politička grupacija dobiti što, koje izvješće i tako dalje. No u konačnici mislim da smo dobro surađivali i da su svi prihvatili e, ideje onih drugih. Potpredsjednica McGuinness e, je šticila interese novih država članica oni su, uvijek ih je bila e, spremna saslušati, a izvjestiteljima sam e, zahvala na tome na koji način su ugradili e, pojedine amandmane. Mislim da moramo izvući pouke, kao što je rekao gospodin Dantan. Ostatak reforme je zapravo sadržan, odnosno doći će u formi delegiranih akata. Mislim da ovo svakako moramo ponoviti prije polugodišnjeg pregleda. No, dopustite da dam još riječ e, profesoru Svinenu. Ako želite odgovoriti na komentare koje ste do sad čuli, profesor, izvolite. Vrlo brzo ću predati riječ Atili jer imali smo konkretno pitanje na koje lako odgovoriti. Hvala lijepa. Što se tiče stope uspješnosti Europska pučka je bila najuspješnija i za nje odmah zeleni. Eto, toliko stopi uspješnosti komparativno recimo među političkim grupacijama u Europskom parlamentu. Hvala lijepo na svim ostalim napomenama. bilo je vrlo vrijednih izjava i komentara o izvješću, odnosno manju izvješću više o procesu samome. Dopustite samo da izdvojim nekoliko stvari i osvrnem se na njih, dakle na komentare vas samih. Možda je pitanje formulacije nekih eh, problema, primjerice ovaj pojam eh, razvodnjavanja koncepta ozelenjivanja. Koncept statusa quo u odnosu na reformu. Što to zapravo znači? Ako komisija kaže, ispričavam, ispričajte me, ako netko kaže želimo ponovno uvesti spajanje e, i povezivanje izravnih plaćanja je li to reforma ili je to status quo? Iz gledišta zagovaranja e, spajanja, to je status quo. Status quo. I e, iz gledišta liberalnih, e, onih koji zagovaraju liberalizaciju tržišta, to je smjer kojim trebamo ići. Dakle, pokušali smo se riješiti svega toga koliko je gotovo moguće, a kad je riječ o zelenjivanju pokušao sam učiniti isto. Dakle, spreman sam provjeriti opet u kojoj mjeri je taj pojam e, razvodnjavanja nije točan. Također iz razgovora je proizašlo da nismo htjeli zapravo razvodniti ili smanjiti ozelenjivanje, već ga jednostavno dovesti na onu razinu da bude provedivo. No, da, u tekstu piše, jer ozelenjivanje je jedna horizontalna e, stvar, horizontalno pitanje, na jednoj stranici kažemo da da Europski parlament doista je htio ići korak dalje nego što to stoji u prijedlogu. Možda, to, e, smo to trebali uključiti u sažetak e, izvješća isto tako um, poljoprivrednih interesa u samome izvješću je dobro dokumentirano što time mislimo u smislu da na jedne strane kažemo rekli smo da ćemo pokušati izmjeriti to. Dakle, nije se radilo, radilo se o tome kakva je promjena ostvarena zbog suodlučivanja. I, I očekivali smo da će drugi ljudi htjeti ući u odbor zbog razlika u utjecaju. A e, to nismo utvrdili, to nismo našli. Dakle, ljudi sa istom pozadinom su bili u odboru kao što je to bio slučaj i prije. To je naš zaključak mislim da je poveznica s poljoprivredom dobro definirana. Za, još zadnja stvar koju želim reći, ako ih mnogo više, ali nemamo vremena, što se tiče osobnosti, mislim da je to naravno uvijek važno, no svi vi to znate. Pitanje je da li bi eh, midterm review eh, treće bio gotov bez Franca Fischera. Bili to bilo moguće da je sada e, on bio umjesto Čola? Mislim da svi vi imate svoje zaključke o tome, svoj odgovor. sjećam se da sam ondje sjedio, predstavljao sam jedan, jedno drugo izvješće parlamentu o utjecaju izravnih plaćanja na zemljište i sjećam se da je bila velika e, rasprava mislim da je potpredsjednica rekla ne bismo li svi trebali poći na, uh, ukrcati se na autobus za Luksemburg. No evo, mislim da ću stati ovdje zbog ograničenja. Gospodin jedna minuta. Vaše objašnjenje zašto ste analizirali interese poljoprivrednika na taj način na koji jeste. Biste li napravili analizu? E, mislim da trebate imati jedinstveni ili dosljedan pristup članovima ovog odbora kao što biste to recimo učinili drugdje. Dakle, temeljna pretpostavka vaša čini se da e, su članovi odbora pristrani, da zastupaju pojedine e, pristrane interese ili partikularne interese, a ja to ne mogu prihvatiti. Mislim da to nije način na koji ovaj odbor radi. Pitanje je dakle da li biste gledali e, interese e, i članova drugih odbora na koji način su povezani sa interesnim skupinama.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 Mislim da moramo sada zahvaliti svima jer nam je ponestalo vremena. Želim zahvaliti stručnicima koji su sastavili izvješće za nas. Veselim se konačnoj verziji, potrebno je vjerojatno još malo doraditi. Kao što je gospodin Šantoš rekao, pažljivo ćemo proučiti ovo izvješće i na koncu izvući e, pouke. Um minuto, eh, que esqueci de Eu acho que a questão eh, do staff técnico. Da... Još dopustite par e, riječi. E, pitanje e, stručnog osoblja našeg odbora. Ako za svako važno izvješće se iz odbora mogli prebaciti na e, neko vrijeme da e, stručnjaci koji rade za odbor da oni rade s pregovaračkim timom. To bi bilo dobro, ne bi se čak moralo zapošljavati ni nove ljude. I kada bismo imali takvu tehničku stručnu ekipu, onda e, bi u parlament trebao uvijek imati jedinstvenog izvjestitelja. Jer samo ako je jedinstveni izvjestitelj, onda on može zaista biti na istoj razini s ministrom ili povjerenikom. Jer uvijek e, za, e, sva, za vijeće i za komisiju imamo jednu osobu s kojom razgovaramo, a parlament ima više ljudi. Dakle, e, to sve je zapravo problematično kod nas zato što nemamo stručnu ekipu koja bi pratila pregovarače. Kada bismo to uspjeli, onda bi se puno toga riješilo. To je dobar zaključak i materijal za razmišljanje za nas tijekom Božičnih praznika. Mislim da je mnogo toga o čemu trebamo razmisliti u svjetlu našeg budućeg rada i još jednom vam želim svima zahvaliti na sudjelovanju. Ono što smo danas naučili je svakako vrijedno daljnjeg razmatranja. Još jednom hvala stručnjacima, sudionicima, gostima, gospodinu lancu Šantošu i svima ostalima. Hvala i doviđenja. dziękuję Bardzo dziękuję. Mm, predsjednik kaže i hvala prevoditeljima.